virus došao iz nekakvog laboratorija u Wuhanu i što je ono što će se dogoditi u budućnosti. Imamo tu e, čitav niz događaja u kojima su uključeni migranti koji nemaju jasno definiran svoj status. Smatram da bi ovdje trebalo osmisliti nekakav sanitarni kordon. Spominjao se i Afganistan i Nikaragva kada je u tim zemljama dolazilo do zdravstvene krize, međutim unutar Evropske unije kod jednake takve krize nitko još nije ništa učinio. Govorimo ovdje o 15 milijardi eura koji su na raspolaganju primjerice za pomoć Africi. Tamo bi se to trebalo iskoristiti u svrhu prevencije COVID-19, a istovremeno imamo velike probleme u Italiji, Francuskoj, Španjolskoj zbog iste te bolesti. Za Flandriju su tako predviđena 6 milijuna eura za ovu vrstu pomoći. Moramo se e, prisjetiti i čitavog niza mogućih donatora koji ovdje mogu pomoći, ali činjenica je da je ova pandemija nastala na drugom kraju svijeta. Hvala vam, zastupniče Deman. Riječ ima zastupnik Van Overveld. Poštovani predsjedatelju, poštovani kolege, prije svega moje su misli upućene rodbini e, preminulih, stradalih e, u ovoj pandemiji. Također, moje misli idu ka zdravstvenim djelatnicima koji rade na suzbijanju ove pandemije. Zasigurno će nam ova situacija donijeti čitav niz gospodarskih posljedica, jednako kako je bilo kod izbijanja financijske krize prije nekoliko godina. I zato valja stvoriti sve potrebne uvjete za brz oporavak. Situacija će biti osjetljiva i zato što će valjati povesti računa o zdravstvenoj situaciji, ali valja razmišljati i o očuvanju radnih mjesta u takvom kontekstu. Sada valja promišljati čitav niz projekata koji će ići u tom pravcu. Mi jesmo za jednu održivu tranziciju u kojoj će u centru biti konkurentnost. Ciljeve sada valja prilagoditi potrebnom gospodarskom oporavku. Paket euro grupe je nešto što može pomoći, a Europska središnja banka će trebati u svemu tome imati jednu centralnu ulogu solidarnost među državama, članicama i regijama je nešto bez čega ne možemo. A sredstva, financijska sredstva treba rasporediti na odgovarajući način, odnosno uputiti ih tamo gdje je za njima najveća potreba. Hvala, zastupnica Deli. Neoliberalni kapitalizam eh, nam šteti u eh, ovladavanju ovom pandemijom. Naši suradnici radnici izloženi, nemaju odgovarajuću zaštitnu opremu, sprečava se djelovanje Europskog centra za kontrolu bolesti. Sve ovo izaziva štetu. Možda ne bi bilo, ne bi bilo loše ukinuti privremeno ukinuti neke od ovih strogih pravila koje imamo na dijelu, ali to je sve suprotno od solidarnosti. 500 milijardi sa mnogo, mnogo uvjeta pa sigurno će kasnije građani morati platiti kasnije taj novac. To zasigurno nije pravo lice solidarnosti. Potrebne su nam radikalne promjene. Potreban je zajednički dug, potrebno je dokinuti rashode za vojsku i tako dalje. Koliko nas doista zanima solidarnost, Zašto nismo sklonili tražitelje azila sa grčkih otoka? Zašto nismo nešto poduzeli protiv Orbana? nisu kinezi ti koji podrivaju Europsku uniju i govornica je prekinuta. Hvala vam zastupnice Deli. Za dvije minute za zastupnika Kasparija. Izvolite. Auch wenn es schneller mehr hätte sein Mogli smo na početku svega ovoga biti i nešto brži, međutim već nekoliko tjedana svjedoci smo velike solidarnosti u Europskoj uniji. Kada promišljam o ovoj situaciji, čini se da Kina i Rusija velikodušnije pomažu neke evropske države. Stoga moramo učiniti više, moramo biti solidarni e, kada je riječ o upućivanju liječnika, medicinske opreme i tako dalje. Moramo djelovati da bismo se borili protiv ovakvih lažnih vijesti koje se šire. Parlament se ne treba uključivati u stare sukobe. Neki traže novac bez ikakvih uvjeta, drugi traže da trojka ovdje zada nekakva pravila kao što je to bilo u slučaju ranijih kriza. Ali ukoliko razmišljamo o proračunu, europskim institucijama, ukoliko govorimo o rekonstrukciji gospodarstva, ukoliko se dođe do dogovora, onda će to biti jedan zajednički put gdje će svi biti na istoj razini i gdje nećemo nikoga zanemariti. To će biti jedna zajednička odluka. i također se mora učiniti e, sve što možemo kako mjere donesene u jednoj državi članici ne bi na štetu nekih drugih država članica. Moramo zaštititi sigurnost naših građana, međutim moramo što prije ublažavati i mjere koje su sada na snazi. Tražimo donošenje aplikacije za pametne telefone koje bi trebalo razviti na europskoj razini. Ona bi trebala biti e, kompatibilna e, dakle za e, funkcioniranje u svim državama članicama, dakle bez, dakle preko, prekogranična dimenzija Ovaj bi podaci također trebali biti zaštićeni i trebali bi biti na upotrebu Europskoj komisiji te državama i vladama u Europskoj uniji. Hvala vam. Laruturu, zastupnik Laruturu ima riječ. Hvala vam. Vi i imate pravo kada kažete da je potrebno donijeti još jedan e, maršalov, plan. Prvi maršalov plan je obuhvaćao 4% BDP-a tijekom nekoliko godina. Danas niti, jedan, niti jedna država sama ne može financirati takvo, takav plan i zato je potrebno ovdje zajedničko e, djelovati. Zbog toga je Europa rješenje. Na europskoj razini se mogu pronaći e, nova sredstva. Valjalo se prisjetiti onoga što je napravio Roosevelt kada je došao na vlast. On je stvorio velik broj radnih mjesta, odlučio je utrostručiti federalni proračun i to je trajalo nekoliko godina. Međutim, on je želio i uravnotežen proračuna. Da bi ga dobio, bili su potrebna, bila su potrebna nova sredstva. On je osmislio novi porez za najbogatije. Također počeo je izdavati obveznice i on je dakle s pomoć ovih mjera uspostavio uravnotežiti e, proračun i smatram da je nama potreban takav plan. Kad sam ja bio malen, porez na dobit je bio 40%, sada je to 20%. Dakle, dvostruko je manji. Treba ga povećati. Treba stvoriti ovaj porez, boriti se protiv utaje poreza, donijeti porez na financijske transakcije. Sada imamo situaciju u kojoj se ne donose odgovarajuće odluke, imamo blokadu, ali ne možemo imati takve blokade ukoliko želimo Maršalov plan. Gospođo van der Leyen, budite vi Roosevelt, potreba nam je Maršalov plan i za ovu situaciju, i za zaštitu klime, i za budućnost. Hvala. Hvala vam. E, zastupnik Verhofstadt. Hvala. Još sam e, htio uputiti poruku predsjednici komisije von der Leyen, međutim ona više nije ovdje. Smatram da je s pravom spomenula e, liječnike i medicinsko osoblje koji ispunjavaju svoju dužnost. Ali i mi političari ispunjavamo svoju dužnost. Ha, je li to doista tako? Sada već tjednima raspravljamo o ovom Europskom maršalovom planu. Mene zanima što Europska komisija čeka. Zašto ne može izaći sa ovim planom oporavka? Što čeka? Čeka li Europsko vijeće? A onda će čekati još osam godina, vidimo kakva je situacija sa bankovnom unijom. Još uvijek je nema, a to se, to se počelo raspravljati tijekom posljednje financijske krize. U veljači se Euro, Eurogrupa nije mogla složiti oko tog plana, potom su imali sastanak vijeća, potom se to povraćeno Euro, Eurogrupi i prije nekoliko dana se oni opet nisu mogli složiti i opet su to vratili Europskom vijeću. E, moja poruka Europskoj komisiji je da se ovo mora prekinuti. Imate pravo inicijative, preuzmite odgovornost i izađite sa onim što tražimo od vas, a to je ozbiljan plan za oporavak i rekonstrukciju. Nikakva jamstva država članica nema tu novca, već tražimo nova vlastita sredstva. Ovo je povijesni trenutak za Europsku komisiju. Potrebne su nam inicijative poput onih koje je poduzimao Delor. Sjećate se, imali smo veliku krizu i on je pokrenuo jedinstveno tržište. I to nas je izvuklo iz krize i jednako je potrebno sada. I Europska komisija mora djelovati i ne smije čekati ishode Europskog vijeća i ništa se neće dogovoriti idućeg tjedna. Hvala vam. Tri minuta zastupnik Debek. Poštovani kolege, Louis XVI je bio u lovu kada je dobio poruku da je pala Bastilja. A on je ustvrdio, pa to je neka pobuna, ne gospodine, to je revolucija. Louis XVI je bio u lovu, a mi raspravljamo u siječnju o zelenom planu za Europu, o budućnosti Europe, u oklimi, klimi, u veljači o ljudskim pravima na Madagaskaru, a u veljači je u Madridu eh, jedan javni dužnosnik ustvrdio da će imati jako malo slučajeva korona virusa. I ovo su sve samo simptomi, činjenice da ovdje postoji E, neko fantaziranje na dijelu ovog pacijenta kojeg nazivamo Europa. Kriza je pokazala da je Europa bolesna i da je zbog toga podložna bolestima još više bolesti. Ovdje smo imali veći broj slučajeva nego li je to slučaj u ostatku svijeta. Pogledajmo brojka u Japanu, Koreji i tako dalje. Oni iako su bliži izvoru, puno su brže djelovali, zatvorili granice, podijelili maske, radili testove. Na taj način su smanjili i štetu do koje je moglo doći u Europi. I manje je smrtnih slučajeva na istoku Europe zato što su se Orban i ostali pobrinuli za svoju zemlju, a ne za cijeli svijet. Zapadna Europa međutim nije uspjela u svojim namjerama, nije zatvorila granica jako dugo vremena, nije upozoravala, nije razmatrala mogućnost e, individualne zaštitne opreme, nije spriječila protok radnika i migranata. I što se može sada napraviti? Ministri zdravstva ne znaju što napraviti, ali svi govore da je potrebno više Europe. Zašto? Pa ni Luj 16. nije zaozbiljno shvatio prijetnje. Mi radimo isto. Sve se više zadužujemo. Međutim, svako bi se trebao sam zaduživati u skladu sa vlastitom odgovornošću. I dok se to ne dogodi, Europska središnja banka bi trebala ovdje upućivati sve veće iznose novca. Ali to ne znači optimizaciju. Novi dugovi ne znače ujedno i smanjivanje starih. Hemingway je opisao kako se propada prije svega jako sporo, a onda jako naglo. Kako se može ozdraviti ne bijegom u bolest ili skakanjem slitice. Hvala lijepa. Hvala zastupniku Beku, zastupnik eh, Epping. Hvala. Vidjeli smo da se u eurozoni nadugo raspravlja kada je riječ o obveznicama za oporavak. Za mene je prihvatljivo da o tome raspravljaju pojedine zemlje. Međutim, problem eurozone je upravo euro, gospodine Ferhofstadt. E, zajednička valuta ne donosi jedinstvo, to je iluzija. To je zato što su razlike prevelike, a euro ih još više povećava. Što to znači? To znači da tu govorimo i o razno raznim osjećajima, da dolazi do osjećaja gorčine, neki traže da se ovdje uvedu dodatni evropski porezi, ali kamo bi nas sve to odvelo? to bi značilo baciti se u nepoznato, evo kao što to malo čas opisao kolega Beck. Eurozona polako postaje tamnica, to postaje iz raznih razloga. Portugalski premijer je izjavio da bi nizozemska trebala napustiti eurozonu. Ja mu zahvaljujem na savjetu. Ja to uzimam u obzir. Vidim da se ovdje svašta događa vezano uz dugove, uz nove dugove i ne znam što bih s time učinio. Hvala vam, zastupnik Ulas. COVID-19 još više upućuje na postojeće razlike. Što se događa? predsjednica von der Leyen kaže isprika važi samo ukoliko promijenimo obrazac ponašanja. Djelatnici supermarketa su sada postali od ključne važnosti. Hoće li im nadognatiti to što su e, ne, već godinama potplaćeni? vratimo se normali. Zašto? Pa to je neoliberalizam i on se nalazi u e, centru Europske unije. To nije dobro. Govori se o uvođenju obveznica za oporavak, međutim one još nisu uvedene za najpogođenije zemlje, to zato što im Nizozemska i Njemačka to ne žele dozvoliti. Zatvaraju vrata solidarnosti. Mi želimo da preživi projekt eurozone, ali smatramo da se on mora promijeniti. Moramo se pozdraviti sa neoliberalizmom. Ova rezolucija se bavi borbom protiv koronavirusa traži se i borba protiv e, kineske propagande, ali sam taj tekst je svojevrsna propaganda, jesam sam ja jedini odrastao u ovoj vječnici. Hvala vam. Zastupnik Deli ima riječ na dvije minute. Dragi kolege, u povijesti Evropske unije nismo svjedočili ovakvoj krizi. Ovo je kriza bez premca i od nje nitko ne može pobjeći. Prisiljeni smo promijeniti svoje ponašanje, prisiljeni smo usporiti, udaljiti se od najbližih, iako su upravo možda oni oni koji nas sada najviše trebaju. I sada, sada ovdje valja pronaći europski način za preživljavanje u ovoj krizi. Ali evo, čak je ovako tragično pitanje ne može spriječiti pojedince da napadaju nacionalne vlade. Vidimo da neki uh, ukidaju da neki govore da se kod nas ukida parlament i tako dalje, ali to su laži. Kod nas parlament najnormalnije radi, radi u svom u svom punom kapacitetu, a vidimo da to uopće nije slučaj sa Europskim parlamentom. Vidimo da više od 90% zastupnika uopće nije ovdje, da uopće ne obrazlažu svoje mišljenje. Naš parlament radi u skladu sa svojim ustavnim ovlastima, a sve kako bi zaštitio naše sugrađane i kako bi smanjio pritisak na mađarsko gospodarstvo. Vlada je dobila e, legalni mandat od strane parlamenta i Ustavni sud ovdje nadzire njezin rad. Ove teme uopće ne bi trebale sada biti na dnevnom redu. Na dnevnom redu bi, na dnevnom redu bi trebala biti kriza. Trebali bismo razmišljati o tome kako možemo pomoći najpotrebitijima i kako pomoći zemljama kojima je potrebna pomoć. Hvala vam. Minuta i 30, kolegica Regner. Hvala vam. Htjela bih e, zahvaliti e, svim djelatnicima u zdravstvu poput e, sestre, naše kolegice Ester Lange. One su oni koji nam omogućuju da nastavljamo sa svojim životima i sa svojim radom. Imamo e, velik e, broj žena koji radi u ovom sektoru. One su te koje su najviše izložene ovoj krizi. Jednako je sa ženama koje su zatvorene u kući, koje su izložene obiteljskom nasilju. Zato smatram da su potrebne mjere koje mogu odmah stupiti na snagu, a koje će se zaštititi i žene i djeca od obiteljskog nasilja. žene kao učitelji su one koje odgajaju djecu. Također tu moramo, tu se moramo pozabaviti i sa svojevrsnom nesigurnošću do, do, kojih, e, do koje dolazi. Ono što želim reći je da je ova kriza ženska kriza. To su tvrdili i Ujedinjeni narodi. E, kada govorimo o COVID-19 dovode se u pitanju jednakost spolova. To bi jednostavno moglo nestati. I zato smatram da bismo trebali biti jako oprezni. Tijekom financijske krize krize smo, smo spasili banke, sada valja spasiti realni sektor. Euro obveznice su samo početak. Ono što nam je potrebno je pravo djelovanje i prava solidarnost i prave ideje. Hvala vam. Zastupnica Paga za Urtundua ima riječ. Hvala vam. Zahvalili smo onima koji nam pomažu i smatram da je to u redu. Međutim, smatram da danas moramo dati odgovore na neka pitanja jer u suprotnom neće biti budućnosti ni za koga. Premali smo i preranjivi smo da bismo dalje išli sami. Europska unija je rezultat krize do koje je došlo tijekom rata. Naši djedovi, naši roditelji su stvorili ove institucije. Vani postoje neke sile koje bi mogle iskoristiti našu ranjivost. Ukoliko nismo jedinstveni, ukoliko se ustuknemo pred nacionalnim egoizmima i pred fanaticima. Moramo kao Europski parlament tražiti, zahtijevati da se iskoristi svaka raspoloživa mjera da bismo prebrodili ovu zdravstvenu krizu i da bismo pomogli obiteljima i poduzećima. Ne možemo ograničavati svoje djelovanje, moramo pomoći građanima, prvo spašavati živote, a potom spašavati radna mjesta, slobodu i prije svega zaštititi budućnost najmlađih. Komisija je navela mjere koje će poduzeti. Dobro, dobar je i ovaj sporazum Eurogrupe. Međutim, nije dovoljan. Nije dovoljan za sve ove izazove s kojima se moramo suočiti. Zato je potreban plan obnove, plan ekonomske obnove. Najveći plan koji možemo dobiti. Dijelom se on treba financirati postojećim instrumentima, ali i kroz kroz ove obveznice za oporavak. Za njih treba jamčiti europski proračunom. To je povijesni trenutak, ne možemo se sad ograničavati, djelovati na nedovoljnoj razini. Moramo jednostavno napustiti takav minimalistički pristup. Moramo biti spremni na više i u budućnosti moramo zajednički raditi. Naši roditelji naši preci su se borili za ove institucije u kojima sada radimo. Mnogi od ovih starih osoba danas umiru Moramo zato pronaći nove politike kako bismo zaštitili svoju budućnost, kako ne bi dolazilo do grešaka, kako ne bismo u budućnosti plakali za novim žrtvama. Hvala. Sada gospodin Gojking, jedna minuta, izvolite. Hvala, u istinu. Želio bih prvo podcrtati sljedeće. Moje misli se pridružuju prije svega žrtvama i svima onima koji liječe u državama članicama. A sada ova rezolucija. Ja ću glasati protiv budući da politička situacija u e, Mađarskoj, e, izbori u Poljskoj ili pitanje pobačaja nemaju mjesta tu. Moramo se boriti protiv posljedica krize koronavirusa, ništa drugo ne treba biti unutra ne treba, to će se, e, to će na dnevni red doći kasnije. Ne smijemo biti okrenuti prošlosti nego budućnosti tko treba biti e, financiran, tko treba dobiti sredstva, koga trebamo podržati. To su temelji koje moramo postaviti za naše gospodarstvo. Moramo imati isto tako jamstva za e, familije, za e, djecu, znači davanja za djecu. Radi se o obiteljima u Europi kojima je novac najviše potreban i ja pozivam da djelujemo u tom smjeru. Jedna minuta je premalo, evo nažalost. Hvala gospodine Gojking. Da, trebam vam reći da vaš politički klub vam je dodijelio jednu minutu. A sada gospođa Perera, jedna minuta, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo, parlamentarci. Mi sad tu pišemo stranice povijesti povijesnih udžbenika o kojima će učiti naša djeca i unuci. U ovom trenutku kontinent Europe izgleda slab, osjetljiv, izložen prijetnjama, posebno nacionalizma. Koje će biti nasljeđe, jedinstvo ili podijeljenost? Hoćemo li imati e, i dalje birogradsku mašineriju ili učinkovitost? Pred nama su globalni izazovi. Virus prelazi granice bez ikakvih problema. Imamo SAD koji dovodi u pitanje veze koje smo gratili desetljećima. Imamo isto tako i e, poruke koje stižu od Kine koje ne razumijemo uvijek. U tom smislu postavljamo si pitanje zašto ne možemo biti jedinstveni u svijetu koji je toliko nesiguran. Možemo li ponuditi samo ovo, našu razjedeljonost? Papa Franjo je rekao da smo svi u istom brodu i svaki za sebe neće uspjeti spasiti one druge. Mi kao individualne jedinke smo naravno slabi, ali jedinstveni smo snagi, možemo e, se usočiti sa budućnošću. Europa je najbolje mjesto na svijetu za živjeti. Moramo pomoći mladima, starijima, nezaposlenima, onima koji dalje rade. Moramo i dalje e, održati na životu naša poduzeća, naše tvrtke. Nemojmo dopustiti da Europa bude još jedna žrtva ove krize. Hvala u istinu, gospođo Perera. Sada nakon toga e, gospodin Silva Perera, izvolite. Hvala. Vidimo veliku anksioznost u europskom gospodarstvu. Kao da nas e, pogađa tsunami iz više izvora. A znamo da je to samo vrh ledene sante. Kad govorimo o zapošljavanju, poduzećima, obiteljima, ako ne djelujemo sada i ne riješimo E, stvari odmah i to snažno, onda ćemo svi biti pogođeni. Moramo osvojiti zajedničku rezoluciju. Tu postoji jasna poruka i za vijeće i za komisiju, no također i poruka za e, manjinu vlada koje blokiraju veću solidarnost. Treba nam e, plan za oporavak gospodarstva i Moramo imati dovoljno sredstva za na raspolaganju za to. Treba nam VFO koji će biti ambiciozan i koji će imati veća sredstva na raspolaganju. Trebaju nam obveznice od strane SBA, treba nam pakt, treba nam također financiranje instrumenata i mjera. Ako to ne napravimo, idemo direktno u sljedeću krizu. Moramo jasno slušati ljude koji jasno govore da ne možemo nacionalna, da ne možemo dopustiti nacionalnoj podijeljenosti da nam onemogući e, put u budućnost. Hvala. Gospodin Sila Perera, sada gospodin Knotek, izvolite. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Hvala što je gospodin Šivčević s nama ovdje. Prije svega želim odati počasti poštovanje svima onima koji se bore za nas. U prvom e, redu bih e, želio u svojem izlaganju podržati drugi paket e, korone. Brzo je pripremljen u skladu za preporukama odbora ređi. Tu imamo mjere koje odgovaraju, koje odgovaraju na potrebe građana građana. Hvala na izvrsnoj suradnji. U drugom dijelu bi želio skrenuti pažnju na dvije stvari vezane uz COVID. Što se tiče energetskog industrijskog sektora, tu imamo izlaganja velikim rizicima. Znači, s jedne strane e, imamo e, znači velike opasnosti od e, smanjenja industrijskog sektora, s druge strane isto tako opasnosti za zemlje koje ovise o e, industriji usluga i turizmu. Ja vam želim prije svega preporučiti da na kratko vrijeme ukinete ovaj sustav emisija ETS Jako je važno da povećamo našu energetsku snagu u Europskoj uniji, to će povećati radno, radna mjesta, to će isto tako dovesti situaciju pod kontrolu. Također skrećem pažnju na sektor koji kombinira turizam i medicinu. Radi se o sektoru toplica i moramo u svakom slučaju ih podržati jer su pred velikim izazovima. Hvala gospodine Knotek. Gospodin Fidanza, izvolite, jedna minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Nećemo moći izaći iz ove krize, ako budemo plakali krokodilskim e, suzama i ako budemo stalno plakali. Moramo se prilagoditi prioritetima i djelovati. To se dogodilo na početku. Svi su mislili da će COVID biti italijanski e, problem, no ono što je izuzetno važno je da djeluje i SB. E, na početku SB jednostavno nije djelovao što se tiče Italije. Mi e, ne trebamo nikakvo milosrđe. Mi želimo da države članice se e, uhvate u koštac sa krizom na pravi način. Mi smo zbilja već izloženi e, velikoj krizi i jako je važno da imamo ulaganja. S druge strane moramo zaštititi granice. Dok je COVID kod nas e, ne možemo imati znači ONG, znači nevladine organizacije koje e, dolaze i djeluju na Mediteranu. Hvala gospodine predsjedniče, dragi kolege. Mi smo suođeni sa najvećom križom od drugog svjetskog rata. Ljudi Um, umiru u našim bolnicama i u našim uh, domovima za starije umirovljenike. EU nije mogla učinkovito reagirati. Današnji, danas parlament i sutra mi moramo jasno pokazati europljanima da zajedno možemo se uhvatiti u koštac sa krizom. Zbog toga je važno da imamo zajedničku rezoluciju sa najvećom mogućom većinom. Mi u potpunosti podržavamo tu rezoluciji, rezoluciju. Potrebno nam je da budemo jedinstveni u rješavanju krize. Kako bismo riješili probleme u našim zdravstvenim sustavima moramo pomoći radnicima, zaposlenicima, e, tvrtkama u ovim teškim vremenima. Moramo biti odlučni, moramo imati europske obveznice i moramo e, osigurati da nitko ne bude žrtva u ovoj krizi. Moramo tako također više raditi na europskom zelenom platnu, no isto tako na kružnom gospodarstvu i industrijskoj politici. Potrebna nam je poljoprivreda koja je ekonomski održiva. Gospodine predsjedniče, imali smo e, ovu raspravu, a e, nakon amandmana i rasprave o amandmanima nadam se da ćemo moći potvrditi ovu rezoluciju i nadamo se da će to biti provedeno u interesu svih svih e, građana Europske unije. Hvala gospodin Peters, a sada gospođa Spurek jedna minuta i 30. Moramo podsjetiti da su ljudska prava temelj naše Europske unije koja se ne mogu dovesti u obzir. Pred nama je snažna gospodarska kriza. Ljudi se boje da ne izgube svoja radna mjesta. Moramo imati hrabrosti, e, kao što su e, zdravstveni sustav imali hrabrosti da sa malo sredstava e, se suoče sa pandemijom. No, s druge strane, države članice dovode u pitanje, neke države članice dovode u pitanje ljudska prava, kao u Mađarskoj ili u Poljskoj. Trebamo reći da žene u Poljskoj imaju težak pristup e, pobačaju i kontracepciji. Ono što se događa u Poljskoj nam pokazuje da prioritet trebaju biti i prava žena i LGBTI skupina. Moramo imati jednakost spolova svih osoba građana. To su prava svih. Radi se o novim normama koje će pogoditi prije svega one najosjetljivije. Na primjer, ograničenje pobađaja prije svega će pogoditi žene u ruralnim e, područjima. Prava moraju biti e, ista za sve bez obzira da li se nalazimo u Budapeštu u Budimpešti, Barceloni ili Štokholmu. Hvala gospođo Spurek, a sada gospodin Pislaru, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Nalazimo se u vremenu kad govorimo puno o solidarnosti, no nažalost načelo solidarnosti je prije svega retorička vježba. Moramo pokazati da se brinemo jedni za druge. Imamo solidarnost u malim zajednicama, trebaju nam solidarnost na tom nivou, između država članica, između e, različitih regija. U okviru solidarnosti moramo imati na umu da se radi o vrijednostima koje nas definiraju o temeljima Europske unije. Kriza nas sve pogača, ali svi nemaju iste mogućnosti da odgovore na izazove i gospodarsku krizu. 25, 22% stanovništva Europske unije je izloženo siromaštvu i marginalizaciji. Ova kriza će pogoditi građane diljem Europe, no pogađa prije svega one koji su nevidljivi u e, društvu. Socijalno udaljavanje se ne može provesti u malim stanovima neprivilegiranih. Takve mjere izlažu ljude još većim opasnostima socijalne isključenosti. Moramo imati mehanizme na Europskoj uniji koji će se pozabaviti ovim problemima. Imamo isto tako amandmane što se tiče uredbe koja će se e, baviti prije svega onima koji su najpotrebitiji. Moramo smanjiti administraciju. Moramo e, reći da smo isto tako kroz sve te mjere odgovorili na pravi način na potrebe Europske unije i građana. Hvala. Gospodin Ros, jedna minuta, izvolite. Gospodine predsjedniče, ova kriza imala mnogo žrtava, Europski Centar za prevenciju bolesti ECDC ima ulogu jačanja odgovora Europske unije na infekcije 26.1. ECDC je dao upozorenje. Utjecaj covid može biti velik. Ako ne budemo reagirali na pravi način, ako ne budemo imali preventivne mjere, identifikaciju, žrt, e, identifikaciju oboljelih i inficiranih, onda ćemo imati velike gubitke. Oni su stalno kontaktirali Europsku e, komisiju, no prevencija se nije dogodila. Nismo imali ni u kojem slučaju prave kontrole na granicama regija e, koje su bile najviše pogođene. Nismo nismo imali inicijalne mjere i konsekvence su strašne. E, zbog toga jako je važno da e, imamo odgovornost za to što se događa. Hvala. Gospodine Rus, sada gospodin Hansen, dvije minute, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Covid je e, zbilja e, tragedija na e, društvenom planu za mnoge od nas imamo posljedice u cijelom svijetu i svi predviđaju veliku gospodarsku krizu onako kako je pogodila e, svijet 1929. godine. Agencije UNA također govore o tome da će e, biti nedostatka hrane. Mnoge e, E, vlade u svijetu su uvele restriktivne mjere koje dovode u pitanje e, opskrbne lance. Naravno, to je potrebno u kratkom roku kako bismo e, osigurali da lijekovi oprema ide onima kojima je potrebna. No, prije svega na dugom roku moramo okrenuti leđama mjerama protekcionizma. Ako želimo Europsku europsku i e, svjetsku ekonomiju izvući iz intenzivne nje, intenzivne njege moramo reagirati brzo. Moramo e, e, prije svega pokazati da imamo strateške stokove, da imamo isto tako održivost e, opskrbnih lanaca i to mora biti prioritet. Moramo iskoristiti sve e, alate multilateralne suradnje. Moramo uključiti u e, suradnju i sve više tvrtaki i sve više država. Samo na takav način se možemo oporaviti i pobijediti ovaj virus. Hvala gospodin Hansen, a sada gospođa Arena, minutu i pol. Hvala gospodine predsjedniče. Ova pandemija je strašna za izravne e, žrtve, no biti će također i katastrofalna za europske građane, posebno one najosjetljivije. Gospođa van der Leyen, von der Leyen je rekla, mnogo toga je Europa već napravila, zahvaljujući njezinoj inicijativi, no i našoj podršci. No rekla je da ćemo morati napraviti još više. A ja bih željela dodati, trebamo napraviti drugačije. Moramo imati veći i ambiciozni proračun, moramo mutualizirati e, dug kako bismo na bolji način odgovarali na socijalne i gospodarske šokove. Ovdje smo govorili o solidarnosti, a to bi usporedila i suprotstavila e, štednji naš sustav socijalnog sustava, javni sustav je temelj odgovora na krizu, e, preraspodjela. To je sve bilo dovedeno u pitanje e, e, štednjom proteklih godina. Također ono što ćemo pokazati e, da e, je e, da moramo biti solidarni i kroz fiskalnu, novu fiskalnu politiku. Moramo uspostaviti solidarnost izvan Europe jer pandemija je strašna za naše građane, ali slučaj je s time i slučaj je to i sa drugim teritorijima, posebno Africi. Moramo boriti se protiv utaje poreza i moramo zbilja pratiti e, što se događa na tom planu kako bi se učinkovito dogo e, borili protiv e, krize. Hvala, gospođa Mecola, izvolite. Ova kriza govori o herojima naši e, bolničari, bolničarke, doktori, znanstvenici, blagajnici, blagajnice, šoferi i tako dalje. Ovo nije samo rat, nego je test za čovječanstvo. Mi ne smijemo pokazati slabosti, nego prije svega trebamo ukazati koje su naše e, snage u Pokazala se solidarnost e, kroz suradnju između različitih e, bolnica, na primjer e, pacijenti iz Bergama koji su bili liječeni u Njemačkoj i tako dalje. I treba se paziti da sve države članice dobiju zaštitnu opremu. Sad to moramo proširiti i na lijekove i na cijepiva. Kroz pakete na razini Europske unije milijuni radnih mjesta će biti spašeni. No moramo također riješiti i one osjetljive skupine. Moramo biti senzibilirani na to. Što se tiče covida, e, tu imamo isto tako i tu nadolazeću humanitarnu krizu u Mediteranu. Radi se onima koji su zatočeni na moru i ne mogu se iskrcati. U tom smislu moramo imati ključnu razumnu solidarnost. Ljudi moraju biti spašeni, ne možemo ostaviti Italiju, Grčku ili Maltu same. Tu Europa mora pokazati svoju dubinsku prirodu. Ne možemo biti individualci jer smo svi zajedno na istom brodu i samo ćemo se spasiti zajednički. Hvala. Gospođa Mecola.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 Ja sam rekao prije godinu dana da moramo imati sjedinjene europske države zbog toga što se suočavamo s globalnim izazovima, a globalne izazove možemo rješavati samo zajednički i kad smo ujedinjeni. Bila je potrebna ovakva kriza koju sada proživljavamo kako bismo shvatili da kriza ne poznaje granice. Ovom krizom moramo upravljati zajednički. Trebamo se zapitati koja su to područja na kojima treba ojačati suradnju kako bismo pomogli europskim građanima. Države članice, i to vidimo jasno, mogu iskazati svoju solidarnost, a Europska unija sposobna je mobilizirati resurse kako bi riješila štetu načinjenu gospodarstvu i zdravstvenim sustavima. No vidimo jednako tako da i neke države članice zlorabe svoje ovlasti zbog hitnog stanja. Znamo što Orban radi i sada je preuzeo ovlasti da donosi bilo kakve odluke, čak i odluke koje nemaju nikakve veze sa hitnom situacijom uslijed COVID-19. Nadalje, trebali bismo imati međunarodna rješenja e, za COVID-19 i riješiti pitanje nezaposlenih osoba. Treba zaštititi građane i od ovakvih pandemija i od prirodnih katastrofa. Sve naše građane od svega toga treba zaštititi. Hvala lijepa, gospodine Ronaj, a sada zastupnica Vajs, izvolite, dvije minute. Hvala lijepa. Kada naša pluća napada virus, ako nam srce nije dovoljno snažno, nastupa smrt. To znači da dijete gubi roditelja, da netko gubi partnera ili voljenu osobu. Možemo naučiti ka, e, mnogo toga iz ove krize. Kada je riječ o europskim poduzećima na kojima počiva europsko gospodarstvo i ekonomski potencijal. Ona predstavljaju naša pluća. Klimu također možemo usporediti s ljudskim plućima. Treba se zapitati kakve ćemo organe ostaviti budućim pokoljenjima. Hoće li ta pluća biti zdrava, hoće li to srce moći kucati i hoće li milijuni obitelji moći nešto jesti. Klima kao naše srce mora zdravo kucati, omogućivati komunikaciju i omogućivati znanstvena istraživanja te nabavku zaštitne opreme koja nam je nužna moramo ojačati svoja ekološka nastojanja kako bismo do 2050. bili ugljično neutralno gospodarstvo. Jedinstveno tržište je glavno načelo na kojemu to počiva. Nismo željeli imati trgovinske ratove jedni s drugima i zato smo se odlučili za jedinstveno tržište. Jedinstvenim tržištem možemo štititi svoje srce, srce koje treba kucati za sve i bez barijera. To je jedini način da klimatske inicijative i klimatska rješenja koja su nužna širom svijeta i dalje funkcioniraju, da dosežu u sve dijelove svijeta i da možemo izvući pouke iz ove krize. Ja se zaista nadam da ćemo na temelju ove krize čuvati svoje srce, odnosno jedinstveno tržište. Hvala. Hvala gospođo Vajs. A sada gospođa Pičerno, minuta i pol. Hvala vam. Ništa više neće biti kao prije. To moramo svi imati na umu. Ništa neće biti kao prije, to će vrijediti za sve u svakom kutku svijeta. I zato je sada iz mjesta treba postaviti pitanje je li za Europu, za ovaj veliki san koji je nastao nakon ruševina drugog svjetskog rata, hoće li ta Europa biti drugačija? Govorimo danas o solidarnosti. Hoće li solidarnost biti taj znak, e, slika nove Europe? Ja ne sumnjam da će to biti ta novost. Međutim, moramo biti oprezni. Ne govorimo o solidarnosti najjačeg prema najslabijem. Ne govorimo o tome. U bliskoj budućnosti nitko neće biti dovoljno snažan da može sve obaviti sam. I zato govorimo o solidarnosti koja će nas sve okupiti, koja će okupiti sve naše institucije, države, članice kako bismo izašli iz krize koja će obuhvatiti sve naše slobode, naša gospodarstva, naša socijalna prava. O tome sada govorimo. I zato je potrebno imati hrabrosti, iskoristiti svaki mogući novi, nepoznati instrument, zato što to od nas traži ova situacija. I ukoliko nemamo hrabrosti za takvo što, onda doista ništa neće biti kao prije, a to ne možemo dozvoliti. Hvala lijepa zastupnice Pičerno, a sada minuta i pol gospodin Švab. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče, kolege i kolegice. Dosta je toga rečeno, nadovezat ću se na ovo što je upravo rečeno. Ništa neće biti kao prije. To je istina nakon koronavirusa i neće. Zbog toga se i u ovom parlamentu moramo promijeniti. Rasprave se moraju promijeniti, naglasak treba biti na rješenjima, a ne na bivšim problemima. Mislim da je točno da ćemo se morati baviti izlaznom strategijom i solidarnošću prema svim državama članicama. Što se tiče izlazne strategije, kako će ona izgledati? Imam dva primjera za podijeliti s vama. Gospođa von der Leyen rekla je da moramo osnažiti jedinstveno tržište to ne možemo ako će povjerenici kao ranije ponavljati države članice moraju sve preuzeti na sebe. Kada god postoje gospodarski problemi, odjednom su države članice zadužene za sve. Kada je riječ o uredbi o turizmu recimo i paušalima, opet je sve u rukama državama članica. Ali svaka država članica treba drugačije rješenje za svoje jedinstvene probleme. Isto tako treba riješiti što će se učiniti sa dosad već učinjenim rezervacijama za godišnje odmore. Ono što bi nam trebalo je zajedničko polazište pri rješavanju ove krize. Trebali bismo se svi zajednički ponovno otvoriti, ali i izbrinuti one koji su zaraženi. Hvala lijepa gospodine Švab, a sada minuta pol i, i pol gospođa Elena Jončeva. Hvala. Pozdravljamo komisiji na nastojanja da se koordinirano pristupi pandemiji. Ali u krizi treba učiniti više i šire. Trebaju nam konkretni prijedlozi komisije glede toga kako ćemo osnažiti svoja društva i gospodarstva. Skrećem vam pozornost na Schengen vladavinu prava i slobodu izražavanja. Mi smo ponovno sada osjetili da je zaštita granica važnija od zaštite europljana i njihovih prava i zato koordinirana strategija kakvu imamo sada ne može ništa riješiti. Ova kriza ne bi trebala poslužiti zato da nam se otimaju temeljna prava, ne bi trebala poslužiti tomu da se bira između ljudskih prava i zdravlja. Ovo kao poruku ne upućujem samo komisiji, već i vijeću. Vladavina prava je sada u teškoćama. To je problem koji treba zajednički riješiti. Ne možemo državama članicama dopuštati da ugušuju, da guše glasove građana i da brane slobodu izražavanja. To se ne događa samo u Bugarskoj, već i šire. Zato, kolege i kolegice, trebamo nešto napraviti odmah. Ovu krizu trebamo zajednički preživjeti kako bismo spasili Europu. Hvala lijepa, gospođo Jončeva. A sada Marija Spiraki, jedna minuta. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, povjereniče Ševčović, dame i gospodo, kolege i kolegice. Dvije stvari mogle bi biti povijesno važne u ovoj krizi. Prva stvar je način na koji će se Europa nositi s ovim problemom. To je taj Maršalov plan novog doba o kojemu je govorila predsjednica komisije. Što dakle očekujemo od država članica? Koje će se mjere poduzimati? Želimo obnovu i oporavak putem europskih obveznica, no to treba popratiti drugim mjerama za poboljšanu likvidnost naših zemalja. Samo ako ojačamo prisutnost Europske unije, moći ćemo stati uz rame svojih građana u ova teška vremena. A ovo jest teško vrijeme u zemlji iz koje dolazim, u Grčkoj, pokazali smo da u snažno vodstvo čelnika države možemo ostvariti dobre rezultate. Treba nam hitna pomoć. Ta hitna pomoć nije nametanje mjera od strane trojke. Trebamo imati novi model funkcioniranja nakon krize koji se temelji na smjernicama koje jačaju mogućnosti ulaganja, digitalnu ekonomiju, zelenu ekonomiju i digitalnu preobrazbu. Mi se danas nalazimo u jednoj krizi koja nema presedana. Suočavamo se s teškim problemima i moramo izvući pouke na temelju svega što doživljavamo. Hvala lijepa, a sada Javi Lopez, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ovo je zdravstvena kriza bez presedana. Nikada u svome životu nismo ovako nešto doživjeli. Vjerujem da će posljedice biti vrlo teške. I što se sada događa? Događa se to da vidimo sami sebe u novom svijetlu. I nije ono što vidimo nužno nešto čime se ponosimo. Na početku smo bili u situaciji koja je čak bila i sramotna. Zato sada EU mora poduzeti korake. Evo, osmišljava se paket i postoji jasna poruka koju moramo odaslati. Europska unija je sada ugrožena. Europska unija mora moći riješiti ovu krizu. Naša budućnost počiva na tomu. Zato nam treba dobar plan oporavka na temelju kojeg ćemo moći izići iz ove krize. Želimo zajednički zajednički proračun zato što želimo i zajedničku budućnost nakon ove krize. Želimo zeleni plan oporavka koji je inkluzivan i održiv i pogodan za gospodarstvo. Kao i inače, mi